Poštovani, konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da radno-pravni spor s upravom Europskog parlamenta, kojem je jednostavno nametnula nove uvjete rada, i dalje traje, te je ušao u treći tjedan. Unatoč brojnim ustupcima s naše strane upravo nije ni pokušala s nama stupiti u kontakt kako bismo riješili spor Prevoditelji u nekoliko kabina na ovom sastanku dobili su radnu obvezu kako bismo pokazali solidarnost. S njima nećemo prekidati rad. Obavještavamo vas da neće biti prekovremenog i da ćemo završiti točno u 17 sati kao što je rekla predsjedateljica. Dakle, pozdravljam vas sada na početku ovog sastanka. Koliko sam shvatila, prevoditelji su htjeli dati e, jednu obavijest, a inače sam vas htjela obavijestiti na početku sastanka da se posljednja točka neće moći održati kao što je bilo predviđeno, naime veleposlanica Nizozemske i je da će doći jednom drugom prilikom. A sada ćemo preći na sam dnevni red, a inače završavamo danas iz razloga što nećemo moći imati tu posljednju točku, završit ćemo u 17 sati. Thank you. Then we start the, the, uh, Prelazimo dakle sada na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o višegodišnjem financijskom okviru. Raspravljat ćemo o Europskom fondu za obranu i e, drago mi je što mogu pozdraviti direktora Pjera Desua. On je zamjenik glavnog direktora u glavnoj upravi GROW. Evo, svi zastupnici sa zanimanjem očekuju što ćete vi reći. Izvolite. Hvala vam na pozivu i dopuste mi da vam predložim prijedlog Europske komisije za Europski fond za obranu. Za početak nekoliko ključnih načela, a nakon toga ću zaći u pojedinosti i naravno ostavit ćemo dovoljno vremena na raspolaganju za postavljanje pitanja. Prva stvar o kojoj želim govoriti, na kojoj želim insistirati jest vezana za sadašnji višegodišnji financijski okvir e, koji će biti jedan jedinstveni fond koje i će obuhvaćati i istraživanje, inovacije i razvoj, dok su sada to dva zasebna fonda. I mislim da smo na odboru ITRE, eto, na odboru ITRE se upravo danas to izglasalo, e, pa ćemo to, e, to se dakle usvojilo i predsjedavajuća kaže da je ona e, bila na tom sastanku. Dakle, imat ćemo jedan fond sa dva dijela. To je važno jer mi kao komisija insistiramo na činjenici da želimo kontinuitet između istraživanja s jedne strane i razvoja s druge strane. Ne želimo da se to radi na zaseban način. To nije bilo lako riješiti jer smo se htjeli, jer smo morali riješiti pitanja vezan za obzor Europe što je nova inačica programa obzor 2000. Dakle, to je ono što moramo imati na umu. Druga stvar na koju se sada želim e, osvrnuti uvodno jest e, Mnogi misle da se radi o prijedlogu komisije od nešto više od 10 milijardi eura za taj fond. Kao što ste vidjeli, sada izdvajamo 13 milijardi, 4 za istraživanja, a ostalo za razvoj kapaciteta. Prema tome, ambicioznije nego što je ranije predviđeno. I e, na taj način pokazujemo koliku važnost tome pridajemo i samo vidimo da je potrebno više suradnje među državama članicama i e, samim industrijskim sektorom. Treća stvar na kojoj želim inzistirati jest da mi ovdje ne otkrivamo toplu vodu. Imali smo već pripremne djelatnosti, sada financiramo rasprave o fondu e, za obranu i kapacitetima i bil, smatrali smo da bi bilo šteta da sada nešto sasvim e, promijenimo. I dakle, sve temeljimo na postojećim tekstovima, ali iskreno govoreći e, po pitanju nekih aspekata imamo pravo pojednostaviti i e, možemo dakle unijeti određenu dozu novine u određene aspekte. Mi to radimo jer smo smatrali da je za budući fond potrebno da e, bude sustav nešto jednostavniji. I važno je zato da uključimo mala i srednja poduzeća i e, premije za mala i srednja poduzeća gdje smo htjeli pojednostavniti sustav u tom smislu. Dakle, ne želimo ponovno otkrivati toplu vodu, radimo na onome što već imamo. I zadnja e, uvodna primjedba, iako imamo jedan jedinstveni fond za istraživanje i razvoj, pravila neće biti nužno ista. Dakle, imat ćemo i dalje specifična pravila e, za e dio koji se odnosi na istraživanje i za dio koji se odnosi za razvoja. E, najbitnija razlika jest da će e, se više izdvajati za e, samo istraživanje. Dakle, jedinstveni fond, a ne jedinstvena, nužno jedinstvena pravila. Zađem li sada više u pojedinosti, Vidjet ćete da smo pokušali uzeti u obzir različite rezultate e, odlučivanja e, samih odluka e, vezane za europski program za obranu. Dakle, gledamo što su kriteriji za sudjelovanje u tome i ono što je vrlo važno, kako treće zemlje mogu sudjelovati u tom fondu. Određeni dio je dio koji je već postignut dogovor i sve institucije se s time slažu jer se radi o dobrom kompromisu koji želimo uklopiti u ovo. Jedan od specifičnih aspekata je taj da imamo specifične odredbe za države koje su pridružene. To su zemlje EFTE primjerice koje imaju mogućnosti, mogućnost da sudjeluje u Europskom fondu za obranu. Što je novina, zato u sadašnjem sustavu sa pripremnim djelovanjem Norveška već može sudjelovati, ali ne može sudjelovati u um, EDIP-u. Budući, ali sad smo smatrali da bi bilo bolje da imamo drugačiji sustav u kojem bi Norveška mogla sudjelovati u svemu. Ovo je dakle naš prijedlog i smatramo ga važnim. Još jedna stvar koja je bila vrlo važna, to je razina doprinosa i e, toga koliko će novca e, komisija izdvajati za projekt. Rekao sam već da je maksimum koje govorimo onaj koji slijedi sadašnji program za e, obrambenu industriju, ali e, smo dodali još neke elemente, naročito vezane za mala i srednja poduzeća. Iskreno govoreći, e, mislimo da bi cijeli tekst mogao dobiti na čitkosti ako ga pojednostavnimo na sličan način kao što smo učinili za mala i srednja poduzeća. Industrijski sektor jako je u sadašnjem prijedlogu kritizirao i nešto drugo, a mi smo to pokušali riješiti. E, to je pitanje troškova koje bi se mogli pokriti iz tog fonda. Industrijski sektor, ali i države članice su tvrdile da s obzirom da je obrambeni sektor jako specifičan, dakle da ako se samo 1% troškova koje ulaze u kriterije mogu e, povratiti, da bi to još uvijek bilo previše. I zato želimo da se više uzmu u obzir neizravni troškovi koje taj industrijski sektor plaća. Uzeli smo to u obzir jer je sektor obrane sasvim drugačiji po definiciji od bilo kojeg trgovačkog sektora. I sada ću završiti da ću vam mogućnost da postavite pitanja, ali želim vam također reći da je logika samog sustava i dalje ista. Želimo pospješiti e, suradnju među pojedinim državama članicama, Međutim, ne želimo suradnju kao takvu. Želimo da se surađuje na onim e, na onoj opremi koju će u konačnici kupovati države članice. Dakle, nije to razvoj radi razvoja i e, istraživanje radi istraživanja, već suradnja kad se radi na opremi koju će u konačnici države članice kupiti i koristiti. Evo, sada ću stati, pa vam dajem mogućnost da postavljate pitanja. Najljepša hvala, direktore. Sada otvaram raspravu i za početak dajem riječ Arnaud Danžanu. Hvala lijepa. Dali ste nam objašnjenja koje su vrlo jasna. Želim međutim postaviti jedno pitanje koje ne ulazi sasvim u e, vašoj oblasti u ovom e, fazi, a to je upravljanje fondom i podjela uloga. Naime, koju ulogu će igrati Europska komisija, a koju Europski e, kao obrambena agencija. Dakle, tko će administrativno upravljati tim fondom? Da li znate nešto više o tome? Čuli smo puno o samim svotama, rado bih znao kako će se tim fondom upravljati. Isto tako me zanima nešto više o ulozi država članica. Spomenuli ste e, nam i države članice, klijenti su države članice. Kako će dakle ti razni dionici sudjelovati u upravljanju tog fonda? Hvala, gospođa Andrikijena ima riječ. Hvala lijepa. Zanima me nešto o odnosu između Europskog obrovnog fonda, instrumenta za mir u Europi, e, instrumenta za pozivanje Europe, obzora Europe i peska. E, dakle, treba, postoji veza između obrambenih i sigurnosnih politika i kada vidimo da se izdvaja 13 milijardi za Europski obrambeni fond, 10,5 za e, instrument za mir, 100 e, milijardi za obzor Europe. Možete li nam reći kako se odnose ti fondovi jedni prema drugima? Gospodin Galer, izvolite, Hvala, eto. E, opet kasnimo, oprostite, ali ovih dana mogao bih se jednostavno podijeliti na dvije ili tri osobe. E, što je kolegica Andrekine upravo pitala je nešto što možete dati traži smislen odgovor. Naime, svi ti fondovi imaju i jedan e, učinak gdje se spajaju koji bi se trebalo služiti ovoj svrsi. Želim postaviti pitanje koje jako brine industrijski sektor. Naime, koji su troškovi ti koji ulaze u e, te kriterije? Pitali su me i rekli ako ne dobiju iste uvjete za povrat troškova kao ne na nacionalnoj razini. Oni su možda bili u pilot projektu, pa su možda sudjelovali u pripremnim djelovanjima i e, ako ti troškovi ne budu isti kao i na nacionalnoj razini, oni neće sudjelovati. Dakle, oni traže da se radi o nekoj višoj svoti e, kada e, moraju snositi neke troškove koje nameću vlade tim poduzećima. Govori se o e, iznosu od 100, 125, odnosno 150% troškova koje ulaze u te kriterije, jer to je velika razlika i htio bih točno znati o čemu se radi. E, Claire Moody, želite se vi javiti za riječ? Oprostite, ja sam baš kao i gospodin e, Galer bila u nemogućnosti da se podijelim na dvije osobe, pa ću jednostavno saslušati samo razlike, e, rezultate ovoga što ćemo čuti. Ja želim postaviti moje pitanje. Direktore, vi ste govorili o tome da se možda mogu neke stvari uzeti u obzir za mala i srednja poduzeća kad se radi o malim i srednjim poduzećima za Europski fond za obranu. Što je sa poduzećima tipa midcap, dakle srednje e, veličine? Dakle, možete li na tome sada odgovoriti, a poslije ćemo možda preći na drugi dio, na drugi krug pitanja. Hvala. Za početak odgovaram na francusku, na pitanje gospodina Danžana o tome kako se tim sustavom upravlja. Slažem se s vama, obrambeni sektor specifičan je i države članice tu igraju ključnu ulogu. Europska komisija ne može zamijeniti ulogu država članica koja i dalje ostaje vrlo važna. Države članice će i dalje dakle, igrati važnu ulogu jer one su te koje moraju definirati akcijske programe za ono što će fond financirati. Oni će se sastati i e, dogovoriti što se iz fonda može financirati. Taj odbor koji o tome odlučuje je onaj koji je sastavljena država članica i oni će zajedno s Europskom komisijom o tome odlučivati. To je dakle prvi dio odgovora. Drugi, ko će upravljati tim fondom? Mm, komisija predlaže da se to načini izravno, drugim riječima da komisija upravlja tim fondom. To je barem prijedlog koji mi kao komisija dajemo, ali vidjet ćemo što će biti rezultat rasprave u parlamentu. To ne znači da agencija neće imati nikakvu ulogu jer jasno je da će se e, projekti birati i da će na kraju te e, opremu kupovati države članice. Treba dakle te kapacitete sagledati onda dugoročno. I tu će agencija igrati ključnu ulogu zato što je ona u kontaktu s državama članicama i mora se vidjeti koje će prioritete imati na razini država članica i što će se financirati iz tog fonda. Što se pak organizacije koje je predvidjela komisija tiče, neću sada odgovoriti na to pitanje, nisam ja taj koji odlučujem. Ono što je izvjesno ipak jest da bez obzira na to koju se, za koju se je strukturu, organizacijsku strukturu u okviru komisije opredjelimo, potrebna su nam dodatna sredstva jer ćemo morati imati e, pomoć izvana. Bilo da ćemo imati i stručnjake koji će biti upućeni iz država članica, ali u komisiji nemamo kadrove koji imaju odgovarajuća stručna znanja. Oni moraju doći negdje izvana. E, ne znam, će li se osnovati nova glavna uprava ili što drugačije. E, ja e, nisam na tako visokoj poziciji da bih mogla odgovoriti na to pitanje. Prelazim sada ponovno na engleski jezik. Jednostavno, ovim se u vfo ukazuje na to da je obrana vrlo značajna. Europski fond za obranu je važan, ali vi ste spomenuli i instrument za mir i mnoge druge stvari i vojna mobilnost o kojoj nismo još spomenuli. Dakle, kada gledamo koliko će novca se izdvajati za obranu, to je ogromna svota novca, ali Europski fond za obranu je taj gdje se usmjeravamo na industriju i onu opremu koja se treba e, tu proizvesti. Dakle, želimo imati jaku industriju jer u protivnom nećemo moći pomoći državama članicama. Zato se usmjeravamo na obrambenu industriju. Drugo, instrument za mir. On se više bavi pitanjima operacija van Europske unije, njih vodi Europska unija i to je zapravo komplementarno u odnosu na ovo što već postoji. Što tiče vojne mobilnosti, to je mogućnost da se vojnici i oprema e, slobodno kreću Europom, ali to ne ide lako sada zato što treba jako puno odobrenja i infrastrukture koje bi mogli da bi se to moglo ostvariti. Na tome se radi, ali e, puno toga treba ostvariti jer su razlike velike od države do države. Zatim, e, obzor Evrope. Tu se dosta raspravljalo treba li obrana ući pod obzor Evrope ili pod Europski fond za obranu. I Dakle, odlučilo se da, e, i to vrlo jasno, da će sve biti dio Europskog fonda za obranu. Ali naravno dio istraživanja koje se treba napraviti pod tim novim imenom, dakle obzor Europe, može biti koristan i u obrambenom sektoru i stoga moramo stvoriti neke poveznice između ta dva programa. Ali ono što će se raditi za obranu radit će se u kontekstu fonda, a ono što se bude radilo za e, civilno istraživanje će se napraviti u tom e, okviru, ali moramo e, ih povezati tako da se rezultati toga mogu osjetiti na onoj drugoj domeni. Sada prelazim na ono što pitao gospodin Galer, dakle koji su troškovi ti koji ulaze u ovo znamo da industriju to brine vezano za sadašnji e, višegodišnji financijski okvir. Ono što nam industrija kaže da previše moraju platiti, da dugoročno to za njih nije prihvatljivo, te da ne žele sudjelovati u Europskom fondu za obranu ako su troškovi puno viši od onoga što mogu dobiti na nacionalnoj razini. Dakle, jasno nam je što kažu. Iz tog razloga smo u ovaj e, prijedlog pokušali ugraditi neke stvari. Možda ovo što predlažemo nije dovoljno za industrijski sektor, ali mi predlažemo u članku 16. našeg prijedloga da neizravni troškovi pokušavam odgovoriti na vaše pitanje. Dakle, što se tiče neizravnih troškova, u osnosti imamo paušalni iznos od 25%. To je dakle uobičajeno. Međutim, ako to nije dovoljno i kao što vi kažete to uglavnom i neće biti dovoljno, a sustavi u državama članicama su drugačiji. Dakle, onda u sljedećem stavku možemo ići i dalje od onog paušala od 25% vezano za neizravne troškove koje snosi to poduzeće zato moramo koristiti eh, računovodstvene metode koje se koristi u vašim državom članicama, dakle trebamo neke dokaze. Ali postoji se i izbor, dakle ili eh, paušalo 25%, malo i sredno poduzeće ili eh, manji iznos projekta i to je jednostavan postupak. Ali ako želite više od 25%, to je moguće ali vi morate onda dokazati troškove koje ste morali imati. Dakle, želimo zapravo razviti sustav sličan onome koji postoji u velikom broju država članica. Ne u svima, ali u velikom broju njih. Države članice nemaju usklađena računovodstva, niti mi to sada radimo. Jednostavno kažemo, možete koristiti računovodstveni sustav vaše države, ali on se mora eh, moći uklopiti u naše opće otredbe. U protivnom jednostavno sve ovo ne bilo izvedivo. E, to je dakle prijedlog komisije i nadam se da smo mi da smo mi dokazali da je sektor obrane specifičan i da možemo koristiti odredbe i metode koje ne bi bile održive u nekom drugom sektoru. Hvala. U redu. Drugi krug pitanja. Klara? Ne? Da? Gospodin Galer? Da. Evo, ja bih radi nas ovdje u pododboru i šire zbog AFET okvira htio bih pitati, odnosno reći, da mi kao odbor trebamo da bismo čuli sve što je vezano za Europski fond za obranu, inzistirati da nas se tretira jednako, ali čini mi se da odbor ITRE ide jako naprijed Sutra će se održati prvi tehnički sastanak. Oni žele imati sve. Dakle, ne radi se samo o pitanjima ovog industrijskog sektora. Mi ovdje na odboru sede doista trebamo procjene država članica i smatram da bismo i mi definitivno trebali imati postupak suodlučivanja, da tako kažem, unutar parlamenta, članak 55. Dakle, tražim da i mi postanemo aktivni u koordinaciji s afetom i da zaustavimo to trčanje pred rudo od strane odbora ITRE. Hvala, ja sam to primijetila također. Pa ćemo se pripremiti, ja ću se sastati vjerojatno s gospodinom Ekalisterom da bismo raspravili strategiju Gospodin Zdrojevski, izvolite. Najljepša hvala. Želio bih se nadovezati na pitanje, odnosno komentar gospodina Galera. Radi se o nadležnosti našeg odbora, odbora sede. Mislim da moramo biti e, svjesni da se moramo boriti za poštivanje naših nadležnosti. Vi ste u vašem izlaganju spomenuli pojam vojna mobilnost. Vojna mobilnost je nešto što će biti iznimno važno ako se uzmu u obzir logistička pitanja, pitanja u eventualnom sukobu i troškova. E, tu trebamo dogovor tko će tu biti nadležan odbor za promet ili sede ili ćemo to podijeliti međusobno. Vi ste spomenuli neke konkretne karakteristike obrambenog sektora. To nadilazi mobilnost ili e, podjelu na kopneni, pomorski ili zračni prijevoz. Radi se o mnogim pravnim pitanjima. Ja imam određena iskustva u ovom području i mislim da bi pravna pitanja mogla postati najveća prepreka koja će se postaviti pred mobilnost, pogotovo kad govorimo o e, opremi, ne samo o ljudima. Pravne barijere mogu blokirati isto tako i korištenje infrastrukture od strane drugih vojski, na primjer Sjedinjenih država. Kada je Sarajevo bilo pod opsadom, bio je problem razmjestiti ili poslati tamo ukrajinske zrakoplove. Dakle, pravni okvir, brzina, razmještanja snaga, troškovi, to je ono e, što je važno. Nadalje, želim zamoliti predsjedateljicu da se pokuša izboriti za prava našeg odbora. Mi drugačije gledamo na vojnu mobilnost u odnosu na odbor za promet. Zato i mi trebamo biti uključeni u ta pitanja. A sada vrlo kratko nešto o ovim troškovima paušalnim iznosima. Radi se o jako dobroj ideji. 25% jest uobičajena procedura kojom ćemo izbjeći nepotrebnu birokraciju a trebali bismo isto tako imati i dodatne odredbe za nužna sredstva u pričuvi ukoliko paušalne iznose prekoračimo. Hvala lijepa. Ovime zaključujemo drugi krug pitanja, pa vas lijepo molim za odgovore. U redu. Hvala vam lijepa. Ja apsolutno neću dovoditi u pitanje ništa što se tiče rada parlamenta. To su vaše interne stvari, u to se neću uplitati. Nema previše pitanja, što znači da ovo što nudimo nije iznenađenje, to je konzistentno s onim što već znate, što već poznate, dakle ne izmišljamo toplu vodu, ne stvaramo nešto kompletno novo, da to i nema previše pitanja. No, možda jedan element nisam spomenula na početku, a to ću reći sada. A to je da će proračun ići na takozvane disruptivne inovacije. To je područje koje je postalo iznimno važno. Inače smo željeli imati istraživanje koje vodi do razvoju, razvoja, razvoja prototipa, pa onda se izrađuje oprema koju nabavljamo. Evo to se radi za većinu projekata. Međutim, određena novčana sredstva iz proračuna za disruptivne ili inovativne tehnologije je nešto što je jako važno. Jer trebamo razmišljati o tehnologijama koje će možda jednog dana postati važne u vojnom sektoru, a i za civilno društvo. Eto, želimo to zadržati u tekstu jer smatramo da je to nešto što je jako važno, naravno podložno raspravi s vama. Ne želimo prekopirati ono što imaju Sjedinjene države. Sjedinjene države imaju takav sustav inovacija. Nećemo imati nešto identično, ali nešto slično tome da. I još jedna stvar na koju se želim vratiti i malo to više naglasiti, je predsjedateljica je to spomenula. Dakle, srednja i mala poduzeća, poduzeća srednje veličine, to je vrlo osjetljivo pitanje za neke dijelove Europe. Dakle, sustav je dosljedan vezano za ovo što predlažemo. Postoji poveznica sa peskom. Ako imate pesko projekt, imate odmah ih, i bonus. Ako ste e, srednje veliko poduzeće, imate također pravo na bonus a isto vrijedi i za mala poduzeća. Pokušali smo sve to skupa pojednostavniti. Dakle, mi smo odgovorni za to. Nitko e, nije kriv u ovoj prostoriji, već komisija, ako je sustav malo složeniji. Pa smo ga probali pojednostavniti. Dakle, na različiti način postići iste rezultate. Nema diskriminacije između malih, srednjih e, poduzeća. To je iznimno važno. Norveška je poseban, poseban slučaj, ali Norveška po nama treba biti dio sustava. Oni su uključeni u pripremne aktivnosti, u istraživanja, ali trebaju biti e, uključeni u sve u okviru novog fonda. To predlaže komisija. Norveška je dio europskog ekonomskog prostora i zato bi trebala biti u ovom fondu. Što se tiče ostalih trećih država, postoji dio teksta oko kojeg ćemo se dogovoriti. Dakle, to je, to je, to je sve. Hvala. Gospodin Galer? Da, hvala vam još jedno. Pitanje mi je baš palo na pamet iskrcao sam povjerenika za proračun oko toga i rekao mi je prošli tjedan, idući tjedan ćemo odlučivati o tome. A radilo se o pitanju troškova za pesko. Dakle, koliko košta pesko imamo ugovor, tu se govori o administrativnim troškovima, operativnim troškovima koji nisu vojni, operativni troškovi ulaze u naš proračun. E, dakle, koji su to operativni troškovi, a da nisu vojne operacije? Hoće li ti troškovi biti sada pokriveni kao što je predviđeno ugovorom u vašim vašim financijskim planovima ili oko toga još nema dogovora između država članica? Gospodin Ettinger zna <laughs> puno više o tim stvarima od mene, ali ta pitanja moram otvoreno reći ne znam odgovor na njih. Provjerit ću i poslat ću vam eh, informaciju. Ba, o tome se odlučivalo prošli tjedan. Da, da, dakle ne znam odgovore, ne želim izmišljati, ću vam točnu informaciju kada, kada ju doznam. Dopustite jedno dodatno pitanje koje se odnosi na ovo posebno, e, poseban odnos prema Norveškoj. Znači li to da ćemo i Ujedinjenu kraljevinu tretirati tako ili to ovisi? ovisi naravno o postignutom sporazumu, ali čini mi se da postoji takva mogućnost ili takvo rješenje koje se nudi za Norvešku. Dobro, da, odgovorit ću najprije. Ne? Upravo kao što ste rekli, postoji razlika između Norveške i Ujedinjene kraljevine. Norveška je uključena u jedinstveno tržište priključena Europskoj uniji. Ne znam zašto bismo ih trebali isključivati. No što se tiče Ujedinjene kraljevine, naravno o tome neću odlučivati ja. Međutim, što vam, ono što vam mogu reći eh, je su pregovori oko programa Galileo s njima. Vi znate da je to mehanizam koji ima e, određeni povjerljivi sustav jer će za, nakon Brexita e, Ujedinjena kraljevina biti isključena iz tog sustava. Neće moći više sudjelovati. Ja sam s njima sudjelovao u raspravi oko toga. Komisija je dobila odobrenje svih 27 država članica i to je javno poznato. Mišljenje je sljedeće. Kada Ujedinjena kraljevina prestane biti članica Unije, postaje treća država i biti će tretirana kao svaka druga treća država. Oko toga smo se dogovorili. U kontekstu post-Brexita ili rasprava o post-Brexitu postoji ta to dogovoreno partnerstvo koje se može dogovoriti između Europske unije i Ujedinjene kraljevine o obrambenim povjedljivim pitanjima ili sigurnosnim pitanjima. Vidjet ćemo što će se tu dogoditi. Dobro je to pitanje, ali naravno ne mogu na njega odgovoriti. Kler, jeste li željeli još nešto pitati? Ako da, da, hvala. Nisam namjeravala uopće spominjati Brexit, ali kao što možete i zamisliti, pažljivo sam vas slušala. I najiskrenije se nadam da će ostati tjesni sigurnosni odnosi ako se Brexit dogodi. Ako se Brexit dogodi u interesu svi u nas je da tako ostane. Ja sam duboko žalosna što će projekt Galileo stradati u ovim okolnostima i što je u ovom trenutku situacija takva kakva jest. A moje se pitanje odnosilo na kratke vremenske rokove vezano za pregovore oko EDF-a i prijedloga dakle Europskog obrambenog fonda. Mi nismo u potpunosti formirali naše prijedloge jer smo htjeli vidjeti uh, u kom smjeru će ići komisija i bilo bi doista od velike pomoći znati kada budemo raditi, radili na tim prijedlozima kako će se odvijati situacija da bismo imali potpuniju sliku oko strukture koja će onda doista biti na snazi jer strukture se formiraju i to je nešto što doista ima određenu težinu u procesima kroz koje prolazimo. Mogu vam dati birokratski odgovor. E, komisija je svjesna, ali <laughs> naravno to nije odgovor koji biste željeli čuti. E, shvaćam što ste me pitali, shvaćam što želite reći. Međutim, bez obzira koja će struktura konačno biti dogovorena, jedna je stvar jasna. Trebamo imati odgovarajuće resurse i jasan smjer komisije koja će se odlučno tome posvetiti. Izazov će biti pronaći i provesti sve projekte koje budemo imali. Jer ako smo se dogovorili oko 13 milijardi eura, možemo time pokriti puno projekata, to je veliki iznos, trebaju nam osobe koje će biti u stanju baviti se time. Ali ja, kao što sam rekao, nisam u to uključen, drugi će o tome odlučiti. Gospodine Flanagan, željeli ste nešto pitati? Razumljivo, izvolite. Hvala vam. Ja dolazim iz Republike Irske i Slično kao gospodin Galer, treba nam e, blagoslov bi lokacije, odnosno da budemo na dva mjesta u isto vrijeme. Jedan, e, jedno od razloga je zbog kojeg postavljamo pitanja jest da jasno iz moramo iskusiti ono što ste rekli. Ne sviđa nam se ono što čujemo, ali ste nam jasno objasnili o čemu se radi. Sugerirali ste da nema puno pitanja jer da su ljudi upoznati s time, ali ja bih rado to rekao i u ime Iskre. Međutim, ovdje čujem da 80% ljudi u Europskoj uniji traži više obrane i više sigurnosti. Ja sam upitao gospođu Federiku Mogherini da nam da odvojene podatke za Republiku Irsku. Ja ne mogu dobiti tu informaciju, ne znam zašto je to takva velika tajna. Dakle, razgovarajući s ljudima kod mene, kod kuće, znam da smo posvećeni Europskoj uniji, da smo proeuropejci i da se slažemo sa jako puno stvari, ali da ovo stvara velike probleme. Zato što smo u ovom trenutku samo nominalno neutralni što doista stvara veliki razdor. Mi podržavamo puno stvari, puno aspekata Europske unije, ali ovo je ključno. Ako netko predstavlja poljoprivrednike i pogleda višegodišnji financijski okvir i vidimo da idemo ne iz sektora hrane u sektor borbe from feeding to fighting, dakle pitam se kako nam to može pomoći da Evropska unija ostane zajedno na način na koji ja to vidim. A sada čujemo da bi trebalo biti jednostavnije da se vojska kreće kroz Europu, da se trebaju izgraditi ceste kojima bi se vojska mogla kretati kroz Europe, pa se pitamo je li rat u Europi ili Europa najveći mirovni projekt ovdje danas sjedimo i raspravljamo kako će tenkovi lakše prolaziti europskim kopnom. Žao nam je što vam se to ne sviđa čuti, ali to je mišljenje ljudi iz Irske koje ja zastupam. Ako vam se to ne sviđa, loše po vas. Eh, prije no što krenemo eh, s prehrambenog u ratni sektor, Ha, da. Moja bi prva napomena bila da se, ra, bavim i svemirom. E, povećali smo proračunska sredstva za svemir. Ako pogledate što se sada tamo događa, što mi radimo, radimo jako puno stvari koje ima veze sa poljoprivredom, sa, sa uzgojem hrane kako svemir može biti koristan u poljoprivredi. Imamo jako puno stvari koje nam tu mogu pomoći. Višegodišnji financijski okvir daje više novca za svemirska pitanja jer je svemir koristan za mnoge politike uključujući i poljoprivrednu politiku, pomorske politike i tako dalje. Naravno, ja sam samo skromni predstavnik ili službenik komisije. Ne mogu zauzeti stav u odnosu na vaše pitanje. Ali ću jednostavno reći da sam ja belgijski državljanin. To nije sada stav komisije. Ja živim e, Živio sam sretan i dobar život prije par godina dok ljudi nisu ovdje u Briselu bili izloženi terorističkim napadima. Nadam se da nećemo nikad imati više rat, ali ne možemo to potpuno ignorirati. Svijet nije baš tako siguran. Eto, ja ću sada prekinuti, nije na meni da o tome dalje raspravljam. Zahvaljujem se direktoru na ovoj razmjeni mišljenja o fondu, Europskom fondu za obranu. Hvala vam što ste sudjelovali u raspravi i pred nama su još tri točke dnevnog reda. Zaplješćimo direktoru. Hvala vam. Mm debriefing. Colleagues, please be seated. Kolegice i kolege, molim vas da sjednete. Sljedeća točka eh, u suradnji s izaslanstvom za odnose s parlamentarnom skupštinom NATO-a. Iako sam trenutačno u dosta teškoj situaciji, jer ni gospodin Kircos ni gospođa Kale nisu ovdje, nisu naime mogli doći na današnji e, sastanak u Briselu. Tako da moram predstaviti ishode parlamentarne skupštine NATO-a koja se održala e, u Varšavi, dakle proljetno zasjedanje je u pitanju. Izaslanstvo se sastojalo od pet članova, a i gospođa Kajli i gospodin Kirco su bili ondje. E, čelnik ITRE, gospodin Buzek, gospodin Nikola iz Sede Afeta i ja. Sudjelovali smo u brojnim odborima koji su radili tijekom ovog e, zasjedanja. Sudjelovali smo u raspravama. A rezultat zasjedanja su 16 izvješća. Ona su predstavljena, o njima se glasovalo, raspravljalo naravno, jer je u nekim slučajevima to bila prva faza. Teme su bile usredotočene na sigurnost u regiji, naravno u središnjoj i istočnoj Europi. Dakle, prijetnje e, istočnom dijelu bile su vrlo visoko e, na dnevnom redu. Nije tu bila samo riječ o baltičkim zemljama, Poljskoj, Bugarskoj i Rumunjskoj. Jedno izvješće bavilo se regijom Crnoga mora slično našem izvješću našeg odbora. Kibernetička sigurnost također je bila iznimno bitna tema, e, suradnja između EU-a i NATO-a, pogotovo u vodećim područjima. Također se razgovaralo o podjeli tereta s NATO-om Dakle, to je tema koja je kontinuirano prisutna već nekoliko godina e, i na dnevnom je redu e, parlamentarne skupštine NATO-a. Vojna mobilnost također je bila jedna od tema. Ovdje su bile prezentacije vezane uz sigurnosna pitanja i to iz e, perspektive zemlje domaćina Poljske i oni su bili najviši dužnosnici, uključujući predsjednika, e, predsjednike e, obje, obje doma parlamenta, e, premijer, ministar vanjskih poslova i ministar obrane. plenarna sjednica koja se održala zadnjega dana parlamentarne skupštine NATO bila je posvećena raspravi s glavnim tajnikom NATO, gospodinom Stoltenbergom. On je iznio svoju prezentaciju, nakon čega je uslijedila e, dugačka rasprava s članovima Europskog parlamenta koji su ondje bili prisutni, uključujući i mene. Tada smo imali priliku postavljati pitanja. Uz nas su bili i članovi tajništva, čelnik tajništva. Eto, mislim da bi to bilo sve. malo nezgodna situacija je ovo za mene, jer bi o tome sada trebali govoriti, dakle ne samo ja kao e, predstavnik e, sede u ovom izaslanstvu, ali eto, bez obzira na to pokušala sam e, biti što preciznija moguća u svojem izlaganju danas. Sada ću odmah krenuti na sljedeće kratko izvješće naše ad hoc izaslanstva u Gruziju. između, to jest od 7. do 10. svibnja ove godine. E, posjet je bio iznimno zanimljiv, imali smo krcat dnevni red, započeli smo s izvješćima predstavnika EU-a. Nakon toga je uslijedio niz sastanaka na kojem su sudjelovali najviši dužnosnici e, Gruzije, uključujući predsjednika, premijera, ministra vanjskih poslova, ministra za pomirenje i drugih e, vladinih dužnosnika, predsjednik parlamenta i e, predsjednici najvažnijih odbora. dakle u više stranačkom obliku, možemo tako opisati te sastanke, s obzirom na to da je i oporba bila pozvana. Smatram da je taj posjet bio dobar, da je naše predstavljanje bilo jako dobro i zastupanje. I kao i eh, tijekom prethodnih eh, misija u Gruziju, mi smo mogli zapravo razmjenjivati mišljenja, slušati eh, briefinge, izvješća, raspravljati o različitim temama i to u edukacijskom centru ili koji je, koje je osnovano na norvešku inicijativu. E, počelo je kao projekt. A financirali su ga države članice NATO-a. U svojim pitanjima i razgovorima s glavnim tajnikom NATO, upravo sam ovo postavila kao temu ili kao pitanje, jer nakon e, ocjene ovoga centra možemo reći da je on iznimno bitan kako bi omogućio Gruziji modernizirati vlastitu vojsku. Dakle, naš e, trodnevni posjet e, bio je posvećen, dakle drugi dan našeg posjeta bio je posvećen raspravama EUMM-u, e to je s njegovim e, časnicima i dužnosnicima. Sastanci su bili iznimno produktivni. Mi smo se e, vozili helikopterom do, područja Zugdidi koji se nalazi u blizinu administrativne granice u Abhaziji. Dakle, administrativna linija na granici između Tbilizije i Južne Osetije. Put u Abhaziju bio je nešto složeniji. Tako da smo zahvalni parlamentu Gruzije što su nam omogućili sredstva, prijevozna sredstva kako bismo mogli e, doći na tu lokaciju. Dakle, koristili smo helikopter pa smo zbog toga uspjeli e, vidjeti e, i dobiti nekakvu sliku situacije. Planina Dam također je mjesto koje smo vidjeli, mjesto gdje se generira e, struja i kojim, se, dakle odatle se strujom opskrbljuje Abhazija, što će u bliskoj budućnosti biti nešto teže s obzirom na to da je elektrana na mjestu koje će se uskoro u budućnosti rekonstruirati. Tako da je to predmetom rasprave u ovome trenutku između zapravo niza dionika. Eh. Također smo posjetili ne, dakle, administrativnu liniju s Abhazijom. Saznali smo na licu mjesta kakva je situacija i vidjeli smo mjesta na kojima su gruzici otimani. I gdje ih je zapravo zadesila velika nesreća i smatramo naravno da je to potpuno neprihvatljivo e, i ošto smo kritizirali u našoj rezoluciji te događaje. Dakle, ubojstva e, Gruzijaca. neki kolege su nakon misije, dakle od 10. do 11. svibnja nastavili ovu misiju u Batumiju. E, ja sam se morala vratiti u Poljsku. Tako da je 10. svibnja zapravo završio moj službeni posjet. Eto toliko od mene u ovome trenutku. Gospodine Galer, izvolite. Hvala vam na sažetku vašega posjeta. I upravo je to ono što smo mi ondje radili. Trebamo zahvaliti gruzicima, oni su se uistinu potrudili e, od vrha do e, dna. Na svim razinama su se uistinu potrudili, e, pokazali posvećenost i svoju orijentaciju ka Europi. To svakako treba primijetiti i zabilježiti i pohvaliti. Imali smo dio programa na sveučilištu, razgovarali smo sa studentima u Tbilisiju, Bitumi. Ondje je, bio, ondje se dogodila i prosla Dana Europe na kojoj smo sudjelovali. Tako da od Batumija do Tbilisija e, putovali smo, vidjeli smo i dio zemlje. Sada smo u procesu e, implementacije e, imamo izvjestitelja i e, o pitanjima s Gruzijom ćemo se sveobuhvatno pozabaviti nakon I o tim ćemo temama razgovarati nakon e, dakle, odmora, nakon stanke u odborima. Premijer je smijenjen, to jest on je dao ostavku i prepustio je e, zapravo dao je priliku da se oformi nova vlada i to je očito način kako oni e, to rade. Naprosto je prepustio svoje mjesto nekom drugom i nadamo se da u tom procesu neće e, promijeniti svoj proeuropski stav. Pred njima su i predsjednički izbori, imali su i prosvjede tako da i, dakle, kao što rekao premijer je dao je ostavku ili je smijenjen, nisam siguran, ne znam točno pojedinosti, ali mi i dalje ostajemo prijatelji Gruzije, bez obzira na to tko je na vlasti. Naš angažman se svakako nastavlja. Eto, to je moj stav. Hvala vam. Gospođa Smudi. E, nije mnogo toga ostalo što bih ja mogla dodati nakon ova dva izlaganja. Ali naravno da ću ipak nešto reći. Prvo, vezano u sede misiju, smatram da je vrlo važno e, za nas da smo otišli u Zugdidi da smo mogli vidjeti to područje i da smo mogli vidjeti tu administrativnu liniju, to je graničnu liniju između Južne Osetije i Tbilisija. Dakle, postoji zabrinutost vezano uz upravo tu administrativnu granicu, uz mobilnost, uz činjenicu da se stvari mijenjaju, događaju, a da ne govorimo o tome što se događa sa ljudima koji su u tom području. Važno je da smo bili ondje i to neposredno nakon što je gruzijska vlada predstavila program ka boljoj budućnosti i inicijativu da se zapravo približi ljudima na obje, oba teritorija kako bi se osiguralo da e, oni imaju korist od gruzijskog odnosa Europskom unijom. to je zaista bilo važno, bilo je važno da smo prisutni ondje upravo e, tijekom tog vremena. I vi ste naravno spomenuli e, sastanke na najvišoj razini s premijerom, s e, ministrima. I da se nadovežem na kolegu na pro, e, proslavu Dana Europe, na susrete sa studentima koji su imali vrlo zanimljiva i vrlo kvalitetna pitanja I zaključit ću evo svoje e, izlaganje i reći da ovo nije jedna, jedan posjet koji je počeo i završio, nego smo imali i rezoluciju u parlamentu prošli tjedan vezano uz e, Gruziju i njome zapravo naglašavamo odnos između Europske unije i Gruzije i važnost tog odnosa za sve nas. To je bila druga misija SEDA u ovom ciklusu i upravo pokazuje e, važnost e, koju mi pridajemo ovoj zemlji i sigurnosti u cijeloj toj regiji. Mislim da smo imali e, iznimno puno posla tijekom naše misije. E, dakle, radni dan nam je bio potpuno ispunjen od e, jutarnjih sati do kasne večeri. Proveli smo iznimno bitne i važne rasprave. Treba spomenuti da tijekom prethodnog posjeta Gruziji da je posljednji E, dan našeg e, prethodne misije kada su nas i zatražili e, iz EUMM-a da odemo posjetiti to granično područje. Upravo tog posljednjeg dana je ubijen čovjek. Mi tog E, nismo bili u tom trenutku svjesni jer su to bili posljednji sati našeg posjeta. Mi smo e, se tamo krenuli vraćati u Europu. I nakon tog događaja e, u tijekom brojnih sastanaka smo zapravo zatraženi da pružimo podršku putem rezolucije Um, vezano uz sankcije u Gruziji. Dakle, upravo zbog tih slučajeva um, mi smo trebali reagirati. To su ubojstva, to su situacije, to su događaji koji je trebalo zaustaviti, a oni su zapravo doveli do važnih rasprava na kojima su sudjelovali e, stručnjaci s naše strane, stručnjaci EUMM-a, dakle EUMM kao glavno mjesto naših aktivnosti i mogu potvrditi da su svi sugovornici imali odlično mišljenje o e, misije u Ondje uz podršku produženju mandata. Mislim da je to to. Hvala vam. Mislim da imamo četvrt sata stanke prije sljedeće točke dnevnog reda. Dakle, započet ćemo u 16 sati i govorit ćemo o jačanju civilnog ZSOP-a.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

Hvala Hvala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 Colleagues, I have to start next point of the agenda, the last point. Kolege, krenemo sada sa posljednjom točkom današnjeg eh, dnevnog reda. Tema o kojoj ćemo govoriti jest jačanje civilne eh, zajedničke eh, sigurnosne i obrambene politike i e, velika mi je čast i zadovoljstvo da vam danas mogu predstaviti naše uvažene goste. Dva gosta već jako dobro poznajete. Naime, već smo raspravljali o ovoj temi i o specifičnim e, e, prijedlozima. Bert Rensmusen je zamjenik za civilne operacije i načelnik stožera u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje. Gospodin Arno Molinar je, je e, visoki stručnjak u Europske službe za vanjsko djelovanje, a s nama je tu i gospođa Ana Penfra, koja je stručnjak koji radi na FAO-u. Ranije smo se odlučili da ćemo temu uvesti tako što će govoriti najprije gospodin Molinar, nakon njega gospodin eh, Versmusen i za kraj, gospođa Penfra. Gospodine Molinar, izvolite. Hvala lijepa. Prije svega moram vam odmah reći da smo što u pitanju globalnih strategija jako napredovali po pitanju sigurnosti i obrane. I ove godine i za visoku predstavnicu i za vijeće prioritet su ovi ciljni aspekti i e, sigurnost. 2017. godine vijeće se odlučilo za proces e, u tri faze za jačanje civilne zajedničke sigurnosti i obrane. Prvo da se radi na civilnom e, dijelu toga, da se načini drugo plan e, civilnih kapaciteta. Treba dakle odrediti koji su E, kapaciteti potrebni i kako ih razvijeti i treće koji proizlazi iz ove dvije prethodne stavke gdje bi se trebao izraditi jedan takav pakt gdje bi svi radili na provedbi ovih politika. Dakle, najprije se radilo na izradi koncepta, drugim riječima dokumenta, koje je predstavila povjerenica u travnju ove godine, visoka predstavnica u travnju ove godine, a vijeće podržalo u svibnju zaključke sa sastanka na vrhu u e, svibnju možete pročitati i oni zaista sadrže vrlo važne elemente. Cilja su dva, pojačati učinkovitost misija u okviru CSDP-a, a drugo je da civilni CSDP bude e, u konačnici e, element koji pridonosi e, obranama i svim misijama. To je jako dobro jer trenutno radimo, provodimo deset misija i možemo samo temeljiti se na prethodnim iskustvima. Kolega će o tome nešto više reći. E, zatim, europska sigurnost je zapravo nešto što moramo sveobuhvatno sagledati, i moramo vidjeti na koji način možemo to napraviti jer naša sigurnost počinje u inozemstvu. I onda moramo vidjeti kako možemo djelovati kod nas. A većina misija u okviru csdp p-a, recimo suci ili policijske misije, to e, su zapravo misije s kadrovima koje su vrlo značajne i na, kod nas na domaćem terenu. Dakle, to moramo svako uzeti u obzir, naročito u fazi razvijanja kapaciteta. Pravni okviri CSDP a ostaju neizmijenjeni i bilo koji mandat za misije CSDP-a i kad se bavi novim izazovima na planu sigurnosti, morat će se dakle e, uklopiti u te okvire. E, a policija i e, pravosuđe dakle ostaju i dalje u središtu CSDP-a. CSDP ostaje instrument koji se koristi kao odgovor na konflikte ili pak na reguliranje kriza. Predložili smo pristup e, za krizne situacije i njihov politički okvir PFSA gdje se cjelovito sagledavaju pojedini e, konflikti i način na koji bi Europska unija trebala na njih odgovoriti, uključujući putem CSDP-a. U određenim situacijama trebali poslati misiju u okviru CSDP-a je nešto što se mora e, prosuđivati na pojedinačnoj bazi i treba dakle moći raditi sa, eh, u okviru programa komisije što je država bilo vrlo značajno. Eh, visoka predstavnica je predložila dakle sve to u travnju, ali smo predlagali također i fleksibilnije misije za budućnost koje se mogu brže i bolje prilagoditi situaciji na terenu ali istovremeno mijenjanje strukture naših misija je nešto za što će biti potrebno vremena i ponekad se stvari mogu samo sagledati na srednji, odnosno dugi rok. Treba dakle e, proučiti situaciju i ako je to potrebno promijeniti težište misije. Zahvaljujući takvom pristupu trebamo dakle označiti koje zadatke treba obaviti u okviru neke misije, ovisno o samoj situaciji. Tu želim reći da se možemo temeljiti na primjerima iz misija koje sada traju, jer tu imamo puno iskustva od upravljanja granicama, migracijskim tokovima i tako dalje. Treba ojačati dakle e, kako odnose između pojedinih dionika CSP-a i onih e, koji e, e, rade na planiranju različitih organizacija kao što su na primjer Frontex. dakle, to su oni koji se odnose na pravosuđe i provedbu javnog reda i mira trebaju dakle surađivati i pojedina ministarstva. Kao što sam u početku rekao, e, moramo dakle približiti sve te dionike, oni moraju tješnje surađivati. To je jako važno, naročito za izgradnju kapaciteta. Države članice imaju obično jedinstvenu skupinu civilnih kapaciteta koje koriste kako na domaćem terenu, ali isto tako za ove misije u okviru CSDP-a. Sljedeći stupanj ovog procesa jest razvoj civilnog plana razvoja za CSDP. Na tome se sada radi. Traži se da se bolje analiziraju potrebe, da se ustanovi što želimo ostvariti na strateškoj razini, te da vidimo kako možemo ostvariti e, sve od kapaciteta koje treba razviti i vidimo da li postoji mogućnost posticanja kako bi bilo više raspoloživih kapaciteta. Taj plan treba se dovršiti u sljedećih nekoliko tjedana. A plan koji se izrađuje je važan dio budućeg paketa, odnosno pakta CSDP-a koji se treba dovršiti do studenog ove godine. Cilj e, toga pakta je da svi dionici e, tu objedine potrebe koje postoje da se ojača civilne CSDP e, što se tiče i planiranja i razvoja kapaciteta. A naravno Europska služba za vanjsko djelovanje kao Europska komisija bit će tu da daju potporu na eh, sve moguće načine. Ukratko mogu samo reći da smo dobro započeli rad, ali tek smo na početku samog procesa. I odlučni smo surađivati s državama članicama kako bismo ostvarili ciljeve. Hvala lijepa gospodine Molinar, a sada bih dala riječ e, zapovjedniku cenu. Hvala lijepa. Hvala što ste me pozvali na vaš sastanak. Radim na operativnoj razini i zato ću više govoriti o operativnim pitanjima. Možda će to biti prestručno, međutim, oprostite mi, dakle mislim da je to važno. Gospodin Molinar je rekao e, da imamo dobru polazište deset misija, 2300 ljudi koji su razmješteni i 15. svibnja je zapravo načinjen dobar pregled situacije sa deset postojećih misija. Pitanje je dakle kako da integriramo ono što je u globalnoj strategiji i što znači da bi naše misije bile ne samo reguliranje kriza, već izgradnja kapaciteta i sve više pruženje sigurnosti Europi i njezinim građanima. Moji komentari bit će usmjereni na pristup u više razina i odgovor na više razina i na skladište što e, što su nove e, novine. Dakle, brzi odgovor, brza reakcija je nešto što je podložno mnogim stvarima i naravno nema jedinstvenog rješenja, ali radi se o tome da moramo brzo djelovati na stvari koje manje možemo kontrolirati. Više možemo kontrolirati potporu misijama i pripremanje osoblja koje je e, u rezervi. Ali glavni cilj je da se poveća mogućnost Europske unije da e, što brže ostvari mandat koji joj se da u trenutku kad se donese politička odluka. Uopće e, donošenje političke odluke čijim slijedom mi moramo reagirati brzo, je za nas uvijek glavni zadatak. Imamo jedan pristup koji imamo podijeljena tri dijela, kapaciteti za odgovor, drugo države članice i njihove ljudstvo i oprema na koje se mi pozovemo i treće je generiranje snaga. Tri koraka će se pokrenuti u istom času. I takvi kapaciteti u tri sloja će biti nešto što ćemo raditi na temelju sadašnjih kapaciteta gdje dakle govorimo o određenim e, odlukama koje se donose i e, ljudstvu koji se koristi, ali neću ulaziti u te pojedinosti. Dakle, idealno nakon što se donese odluka imamo snage koje postoje i one se brzo mogu razmjestiti. Tako primjerice funkcioniraju Ujedinjeni narodi. Bio sam u Brindisiju gdje imamo e, snage pričuve e, policije i e, vojske. Međutim, jasno je da svijet nije idealan i mi smo jednostavno izradili E, kapacitete za odgovor. 30 ljudi su e, u njima. 22 osobe su na misijama aktivno sada, dok 8 osoba je u Briselu i rade u platformi za potporu misijama. E, dakle, taj plan je odobren i kapaciteti za odgovor su postoje. Dakle, 22 osobe su na različitim misijama, imaju dvostruki zadatak, jer istovremeno osim te misije su i dio tih kapaciteta za odgovor. A postoje oni elementi koji su nam uvijek potrebni na svakoj misiji, e, zaduženi za logistiku, a potrebni su ljudi koji će odgovoriti na specifične potrebe određene misije. Imamo dakle i osam osoba koji pokrivaju financiranje, javnu nabavu, logistike, oprema, programi i tako dalje. Kada vijeće odluči da se neka misija razmjesti, mi moramo moći brzo otići na teren. To je sam početak misije. Sekundarni zadatak je potpora samom mandatu. Primjerice, kada su nam u Agadežu u Nigeru e, tražili da damo e, takve kapacitete za odgovor. Međutim, osobe koje e, kada ne sudjeluju u aktivnostima za kapacitete za odgovor, ti ljudi e, rade na e, nekoj misiji, nekoj drugoj misiji aktivno. I onda imamo period 4 do 6 tjedana kada drugo osoblje se mora okupiti, posebne specializirane ekipe koje određuju države članice ili pak specifična tijela kao što je Europska žandarmerija malo pomalo njih će zamijeniti naše redovne snage za misije. To je proces za koji je potrebno više vremena. Što se tiče najnovije misije, to je mm, promatračka misija Europske unije u Iraku, EUMM Irak. Djelomično smo posudili ljude s drugih misija i e, bili smo uspješni jer je vijeće donijelo odluku u listopadu, a do razmještanja je došlo u e, I jednostavno se pokazalo da ne smijemo imati prazni prostor, ali Jednostavno ne možete oduzeti od jednih da biste dali drugima, to je nešto što je sasvim jasno. Možete nekoga uzeti iz druge misije samo na kratko vrijeme, dakle recimo na 14 dana. Jer ovo brzo razmještanje ne smije biti na uštrb e, misija koje već traju. Što se tiče dakle, ovog skladišta, to je jedna novina on se odnosi na opremu, jer oprema je ključna kada se treba razmisliti neka misija. Jer možemo poslati ljude, ali ako nemaju opreme, vozila, e, zaštitnu opremu i tako dalje. Imamo skladište, skladište broj 1, koje je moglo samo davati potporu novim misijama. Međutim, problem je u tome da se oprema nakon nekog vremena mora zamijeniti ili zastari i prije tri tjedna smo e, zapotpisali e, jedno organiziranje novog skladišta koje je otvoreno prošli tjedan u Švedskoj kojim e, se treba planirati zamjena ključne opreme za brzo razmještanje na misije. Specifično gledano omogućit će nam da damo potporu novim misijama 200 ljudi u 30 dana. E, bolje će se organizirati oprema e, koja će ići na misije i ne možemo, samo iz ovoga podržavati e, samo misije za civilne svrhe, već i vojne misije i one u okviru članka 22. I sada dajemo, omogućujemo određene vrste vozila, određene vrste kompjutora i jednostavno imamo koncept živog strateškog stoka. Dakle, želimo povećati e, transparentnost, učinkovitost za optimalno korištenje sadašnjih e, sredstava s kojima raspolažemo. Dakle, trebamo imati centralnu bazu podataka i e, službu koja će tu opremu dostavljati. To je za nas vrlo važno jer kao što sigurno znate javna nabava je složen posao i e, može biti komplicirana, a ovdje se nadamo da smo dakle tome djelomično doskočili. Osim toga, to je važno jer ćemo standardizirati opremu za sve misije, pa ako e, osoblje ide s jedne misije na drugu, već će poznavati tu opremu. E, predsjedateljice, ja ću ovdje završati. Oprostite što sam toliko stručan, ali ove, čim dajete više detalja, više morate ulaziti u tehnikalije. Dakle, <clears throat> to je važno, sve što sam rekao, jer je prva faza u misijama ključna kako bi uopće misija bila vjerodostojna, a rezultate toga već vidimo u našoj misiji u Iraku. Puno vam hvala, zapovjedniče. Dakle, mi smo doista skupili iskustva iz različitih misija, tako da smo doista svjesni problema, tehničkih pitanja vezano za opremu, a pogotovo i za razmještaj snaga, odnosno nužnost da se ojača ili da se unificiraju metode kojima kojima se koristimo da bi naše mjere bile učinkovite. Doista vam hvala. E, sada ću dati riječ gospođi Ani Penfra. Izvolite. Hvala vam rad, lijepo. Ja radim za EPLO, Europski ured za vezu za izgradnju mira. 37 nevladinih organizacija sudjeluju u radu našeg ureda, odnosno naše mreže. Zanimljivo je vidjeti kako civilni sigurnosno-obrambeni dio može pridonijeti održivom miru u zemljama koje su bile u sukobu. To se događa integrirajući eh, humanitarnu perspektivu. Tu prije svega E, ne mislim samo na sigurnosnu perspektivu, već na različite vidove sigurnosti u različitim dijelovima stanovništva. Europski ured EPLO za vezu za izgradnju mira organizira različita događanja u našim misijama kako bi različite sigurnosne perspektive bile uzete u obzir u tim krajevima. Eto, to je um, povijest iza E, našeg ureda. A što se tiče našeg sudjelovanja u ovom dogovoru, u ovom kompaktu, moram reći da ostaju još neka otvorena pitanja, čak i rizici za koje se nadam da ćemo ih riješiti. Razi se o usvajanju i, i samom planu raspodjele. Dakle, prvo pozitivne strane. Posebno nam je drago što smo u dokumentima i u preliminarnoj raspravi, a i u zaključcima vijeća dobili mogućnost razmatrati potencijalnu ulogu civilnog ZSOP-a. To je doista bila velika prilika raspraviti o našem doprinosu. Doprinos misija nije nešto što se odvija automatski. Zato trebamo potrošiti određeno vrijeme. A što se tiče podijeljene analize sukoba o kojoj je govorio gospodin Molnar je nešto što je vrlo dobro došlo. Ali kako ćemo to doista provesti jer se neke strukture automatski ne koriste. Tako da moramo biti sigurni da analiza koja je učinjena jest dovoljno poticajna poticajna za sve dionike koji bi se trebali koristiti alatima koji su nam na raspolaganju. U zaključcima vijeća govori se i o nekim drugim ključnim elementima, a nešto što želim posebno naglasiti u zaključcima vijeća odnosi se na učinak učinkovitog praćenja i evaluacije. Dakle, to je ključno područje za ZSOP u koje treba ulagati u nadolazećim mjesecima. Postavlja se puno pitanja kako će se sve to skupa odvijati, ali prije toga želim naglasiti ono što nam je najveći izazov, a to je ravnoteža između EU kratkoročnih planova i sigurnosnih izazova kojima se susreće zemlja domaćin. E, u potpunosti razumijemo da su države članice i institucije pod pritiskom i da trebaju pokazati da institucije i aktivnosti vode jačanju interne sigurnosti, pogotovo kada su ljudski i novčani resursi ograničeni. A ne kažem da su ovi različiti ciljevi Europske unije i partnerske države nužno nekompatibilni. Mi možemo doprinijeti e, jednoj i drugoj strani e, istovremeno i to smo i činili u prošlosti. Tako da ću vam pokazati kako smo povezani na strateškoj razini s ovom unutarnjom europskom sigurnošću. To smo radili u prošlim misijama, nikad nismo išli u misiju iz čistog altruizma. Međutim, kako postaviti ovu novu ravnotežu eh, između onoga što su hitne e, sigurnosne potrebe unutar Europske unije, kako će to utjecati na planiranje na operativnoj razini. Dakle, ja razlikujem stratešku operativnu razinu i razinu planiranja. Kada osmišljavate misiju, trebate pogledati koje ćete sektore angažirati, o kojem se geografskom području radi, tko će vas podržati, koje tijelo i na kraju kako će izgledati i mjeriti se uspjeh vaše misije. Pa ćete me možda pitati pa gdje je problem u tome. Međutim, ukoliko to ne osmislite od početka do kraja, tada Evropska unija može potencijalno naštetiti vlastitoj sigurnosti. To dugoročno, pa čak i srednjoročno. Kad govorim srednjoročno, mislim na jednu do dvije godine. Ovisno o tome kako misija funkcionira, kako utječe na dinamiku sukoba u zemlji domaćinu gdje djeluje. Evo nekoliko primjera. Sjećate se podataka koje prikuplja UNDP o suzbijanju terorizma i pokazalo se da smo zapravo potaknuli ekstremizam u nekim državama. Ili kada pokušavamo uništiti mreže organiziranog kriminala na sredozemlju, pratimo samo migracijske tokove, a ne pratimo tokove e, krijumčarenja nafte, iako je to sve skupa povezano. U najboljem slučaju učinak je nizak, a u najgorem e, možemo imati kontraproduktivan učinak. Ne govorim ovdje niti o negativnom učinku na našu reputaciju. Kako sve to izbjeći, a istovremeno ne ugroziti obrambene linije država članica? Po našem mišljenju, prvo, trebamo lokalnu zajednicu učiniti vlasnikom cijelih procesa. Znam da to je nešto što se često upotrebljava, ali moramo iskoristiti različite slojeve populacije koji doživljavaju različite razine sigurnosnih ugroza. Onda ćemo vidjeti kako misija treba izgledati, što je ključno za rješavanje problema u zemlji domaćinu. Drugi element jest ulagati u analizu. Tu sad dolazimo do one podijeljene analize. Dakle, te analize su korisne samo ako prate dinamiku sukoba i ako se odvijaju ne samo u fazi planiranja, već i u fazi funkcioniranja same misije. Iznimno je važno vidjeti kada će se misija provesti i tada pratiti ili mjeriti učinak misije na dinamiku sukoba. E, šteti li ta misija ili pozitivno doprinosi e, dinamici konflikta u zemlji. Trebamo li mijenjati misiju i to tijekom djelovanja ili ne? Mi to e, zovemo e, ne utjecati štetno na konflikt, dakle moramo sami razmišljati i procijeniti na koji način misija djeluje. I samo prilagođavajući naš pogled prema situaciji možemo zapravo dati dobar doprinos rješavanju krize. Što to znači u praksi? Imali smo raspravu između um, pravosuđa unutarnjih poslova s jedne strane i ZSOP-a s druge strane. To naravno potiče natjecanje za resurse, ali postoji čitav niz drugih činjenika uh, gdje ZSOP može pojačati svoju suradnju. Um, civilno društvo, komisija, služba za vanjsko djelovanje, analiza sukoba, osjetljivost samog sukoba. Dakle, sve to ne smije biti nešto što će završiti na suradnju pravosudnih i unutarnjih organa, već ćemo mi kao civilna misija moći ostvariti neke druge ciljeve i tu se vraćam na početne prioritete. To ne smijemo zaboraviti u cijelom ovom procesu. Nadalje, u suradnji sa dionicima iz pravosuđa i unutarnjih poslova, ne smijemo zaboraviti da i oni trebaju odigrati svoju udlog, ulogu kako bi se prilagodili naravi sukoba i na koji način možemo mjeriti učinak misije u kojoj će i oni sudjelovati ili surađivati što je povezano s poticajima za e, sve koji unutar pravosuđa i unutarnjih poslova ne surađuju toliko sa civilnim društvom niti u kontekstu države gdje rade. Dakle, poticati ih da se i sami uključe. A što se tiče ostalih elemenata, možemo razmišljati o tome kako ovu osjetljivost na konflikt uključiti u doktrinarna razmatranja koja će biti kasnije uključena u dogovor i koji će e, vjerojatno dovesti do daljnjih promjena. E, stručnjaci za praćenje i evaluaciju trebaju biti na popisu onih koji imaju dovoljna znanja za sudjelovanje u određenoj misiji. Bez takvih ljudi nećemo doista moći znati koji je učinak misije i nećemo moći uopće provjeriti šteti li misija ili ne. I to se može obaviti u različitim usavršavanjima prije ili za vrijeme misije, jer bez obzira koliko ćemo toga unijeti u naše dokumente, sve će ovisiti o ljudima koji će sudjelovati u misiji i koliko će shvatiti djelovanje civilnog ZSOP-a. I na kraju želim nešto reći o ulozi parlamenta. Ulog parlamenta ovdje vidimo kao ključnu. Parlament ima političku težinu. Fokus treba zadržati na pružanju sigurnosti lokalnog stanovništva u zemlji domaćinu kao prvi cilj civilnog ZSOP-a. Misija treba doprinijeti održivom miru dugoročno eh, i kratkoročno ne znači da SOP postane dugoročni alat. Ne, to je kratkoročni alat koji dugoročno donosi pozitivan razvoj situacije. Druga potencijalna uloga parlamenta jest pritisak na institucije koje trebaju ulagati više u praćenje evaluaciju. E, isto to E, još jedna uloga za parlament je prije svega brifiranje parlamenta e, koji e, treba tražiti da šefovi misija dođu u parlament, izvijeste o stanju, o kontekstu, o misija. Isto tako možemo pozvati i stručnjake koji će govoriti o učinku same misije. To se može učiniti na javnim saslušanjima ili čak i za zatvorenih vrata. Parlament ima također ovlasti vezano za proračun za SOP kako bolje osigurati sredstva za suradnju s civilnim društvom, za projekte, male iznose za bespovratna sredstva i sl. I završit ću još jednom naglašavajući zašto smatramo da je nužno ulagati u sigurnost u partnerskim državama. Prvo, zato što je to naš, naša obaveza, a drugo, zato što naše aktivnosti time mogu postati učinkovitije. Ako ne radimo na stabilnosti izvan naših granica, tada radimo protiv interesa naše vlastite unutarnje sigurnosti. I nadam se da će rasprave o civilnom ZSOP-u doista pomoći da misije budu i primjer drugima tako da bi se moglo onda to primijeniti i na drugačiji sustav, a to je vojni ZSOP. Hvala vam. Želi li gospodin Ustinaro uzeti riječ? Vrlo ste ljubazni, gospođo predsjedateljice, Nadošao sam kasno zbog prethodnih obveza, te se ispričavam i neću uzeti riječ. Hvala vam. Hvala, tada ću ja postaviti jedno pitanje. Zapravo svima, svim panelistima. u mnogim situacijama imamo kombinaciju različitih e, dionika. Dakle, u jednom području možemo imati evropsku civilnu misiju, tada možda malo drugačiju NATO misiju, pa i eventualno e, mogu na terenu djelovati i pojedine države članice koje mogu poslati svoje misije na teren. I tada se na terenu bavimo čitavim nizom problema u državi koja je vrlo vjerojatno u turbulentnom stanju prijetnja prijeti od radikaliziranih čimbenika, dakle teroristička prijetnja E, kako je vaše iskustvo kada govorimo o misijama koje su ciljano skrojene za pojedinu državu? Kako koordinirati sve ove različite čimbenike na terenu? Um, hoćemo li se dati e, pod njihov utjecaj ili ćemo e, sami odlučiti i prilagoditi svoju misiju potrebama na terenu. Evo redom, molim vas. Da, hvala vam lijepa. Doista je ovo vrlo dobra rasprava. Postavili ste odlično pitanje, jer ako pogledamo sukobe, uvijek su različiti dionici, neki su već na terenu, Nekad se SOP dolazi kasnije ili vojna operacija slijedi prije, nekad dolazimo istovremeno i tako dalje. Svaka situacija je drugačija. Zato sam naglasio da trebamo imati od početka podijeljenu analizu. Što to znači? Svi dionici, kolege iz komisije, pravosuđe unutarnji poslovi, DEFKO, služba za vanjsko djelovanje, vojni civilni planeri kako bismo doista imali dobar pregled situacije, analizirali dinamiku sukoba, uzeli u obzir sve mogućnosti, povezati, vidjeti što je pokrećat sukoba i onda prilagoditi naše djelovanje. I to je ono što je najvažnije, to je ključ integriranog pristupa. to imamo na umu od početaka pa do osmišljavanja same misije, uključivanja različitih e, dionika ili čimbenika. Kolege su dali e, odličan doprinos ovoj raspravi. Dakle, prvo e, treba lokalna zajednica prihvatiti misiju, ali odluke o misiji se donose ovdje u Briselu. Tu odluku donose države članice i vijeće. No, analiza treba biti napravljena na najsveobuhvatniji način. Države članice imaju obično svoje antene, da tako kažem, izvore e, informacija zatim praćenje i bilježenje e, svih aktivnosti vezano za misiju i za situaciju koja se naravno razvija na terenu. Mi provodimo ono što odluče države članice. Dajemo informacije, a države članice mogu reći misija ne napreduje ili mogu reći nastavit ćemo s pritiskom te pak reći povlačimo se i radit ćemo nešto drugo. Dakle, odluka je na državama članicama. Kao što ste ispravno naglasili, sada pokušavamo povezati različite dionike, sve te elemente e, koji su važni za našu unutarnju sigurnost. Hvala vam. Hvala. Ako pogledamo konkretne misije, kao što je primjerice Mali, gdje imamo prisutnost UN-a, e, vojne misije, nacionalne vojne operacije koje su u tijeku, dakle niz je tu dionika e, projekata koje financira zajednica, tako da je jasno da je to sve skupa izazov. Ono što drugi rade je ključan element u fazi planiranja ključni dokumenti vezani uz planiranje e, je nešto što drugi rade, nećemo se tu miješati, mi ćemo se možda uključiti u konkretnim točkama. Evolucija, e, zapravo kad je riječ o koordinaciji i komunikaciji u misijama, to je ključan zapravo element. Mali je ponovno primjer i komisija podržava koordinaciju međunarodnih zajednica, a uključuje i jačanje kapaciteta malijske vlade kako bi se mogu dakle, u idealnoj situaciji stvoriti okolnosti da zemlja domaćin jače svoje kapacitete. Nažalost, vrlo često eh, ima toliko posla da se treba uključiti trebaju se uključiti brojni igrači, brojni dijelnici, situacija zna biti vrlo ozbiljna E, vrlo teška. Primjer Iraka i zadnje misije. E, pomno smo analizirali što se ondje događa. NATO je ondje prisutan, UNDP također važna, važne stvari radi u tom području i kako NATO namjerava povećati prisutnost ondje i to u značajnoj mjeri. E, mi smo u intenzivnim kontaktima s njima kako bismo zapravo surađivali, ali ne preklapali naše aktivnosti. Mi smo usredotočeni na, na civilni segment e, i rad sa, nacionalnim, sa savjetnicima za nacionalnu sigurnost. Hvala vam. Gospođa Ana Penfra. U ovom kontekstu gdje imamo različite dionike e, i civilne i vojne, ključno je uvijek e, razmotriti koja je vrijednost nužna za taj kontekst i to je nužno u fazi planiranja e, i u fazi donošenja odluka u samim državama članicama. One mogu odlučiti se e, za misiju iz različitih razloga. Kada se radi ovakvo mapiranje, dakle tko što radi, ponekad i civilno društvo i organizacije civilnog društva to rade. One surađuju sa drugim organizacijama, e, rade na jačanju kapaciteta, na dijalogu kako bi se stvorilo povjerenje između e, snaga sigurnosti i lokalnog stanovništva. Jedna od dodanih e, vrijednosti upravo je rad na tom jačanju povjerenja i jačanju e, mehanizma odgovornosti kada je riječ o lokalnom stanovništvu. Hvala vam. Mislim da smo ovim e, došli do kraja popisa naših govornika, barem u ovoj raspravi, ali sigurna sam da ćemo s temom nastaviti. Vjerojatno ćemo pozvati e, šefove misija, tako da ćemo tu se osloniti malo i na pomoć institucija. Imali smo određene probleme prije nekog vremena, ali sada mislim da je situacija mnogo bolja. Što više, možemo dobro ocijeniti situaciju na terenu e, tijekom naših e, ad hoc misija posjeta različitim mjestima na kojima vladaju sukobi. I da, e, obogatili smo vlastito iskustvo kako smo e, posjećivali zapravo i vidjeli različite situacije. Ono što nam vjerojatno nedostaje jest e, sveobuhvatan pregled ocjene civilnog društva. Dakle, s vremena na vrijeme pokušavamo e, to učiniti, pokušavamo kombinirati sastanke na licu mjesta, dakle na terenu, e, kombinirati sa primjerice razgovorima s predstavnicima e, nevladinih organizacija i civilnog društva, međutim to nije moguće uvijek. Nismo uvijek uspješni u organizaciji takvih sastanaka, vjerojatno zbog tehničkih razloga, ponekad je teško okupiti ljude na istome mjestu u isto vrijeme. Dakle, kombinirati njihovo vrijeme, njihove mogućnosti sa e, rasporedom koju imaju e, članovi parlamenta. Ali u svakom slučaju uistinu se trudimo kako bismo e, iskoristili tu mogućnost. No kad god uspijemo to organizirati, ishod je uvijek e, dobar. Evo, ovime ću vam se zahvaliti. Kolegice i kolege, točka razno. Imali komentara? Ako nema, podsjećam vas da je sljedeći e, sastanak 11. srpnja. Hvala vam. I would like to, to thank in Zahvaljujem se konferencijskim prevoditeljima koji su imali uistinu bogat raspored i mnogo su radili. Hvala vam. <laughs>